Proszę Państwa, 15 minut minęło akademickie. Dragi kolege, akademskih četvrt je isteklo. Tako da ćemo odmah reći na rad. Imamo u nazočnosti predstavnike znanosti kao što znate, tema našeg zaslušanja je poboljšanje opskrbe biljnim proteinima u Europi. Svima vam želim dobrodošlicu, govornicima, gostima. Uvodno ću vam samo reći da, kao što znate, europska poljoprivreda uveliko ovisi o us uvozu biljnih e, proteina. Imamo velike potrebe za njima i potrebno je prilagoditi se i nadoknaditi za zaostatak, tako da se trebamo potruditi da proizvodnja biljnih proteina bude poboljšana i povećana, a shodno našim mogućnostima ovdje u Europi. Već smo o ovome raspravljali u više navrata, no svaki put smo mogli uvidjeti da je najjednostavnije rješenje bilo uvoziti jeftinu soju i da je to puno jednostavnije od ulaganja u istraživački rad kojemu bi cilj bio poboljšanje europske produktivnosti biljnim, biljnih proteina. I eto, to je razlog e, zbog kojeg se danas ponovno osvaćemo na ovu temu. Tu je i određena društvena presija od strane nevladnih organizacija. Dakle, ovo, ovaj današnji rad bit će u dva dijela. Ja ću vam predstaviti govornike. Predstavit ću ih e, netom prije nego uzmu riječ. Dakle, prvi je profesor e, dr. Bernard Schaffer koji će nam govoriti, održati desetominutno predavanje o grahovicama prilika za opskrbu proteinima i inovativnim načinima sadnje. Profesor je jako poznat u svojoj oblasti, Puno se bavio e, Grahovicama, predsjednik je odjeljenja proteinskog bilja i podpredsjednik e, podpredsjednik za e, stočarstvo, odnosno zaštitu stočarstva u Njemačkoj. Zatim riječ će dobiti nakon profesora Šafera Andrej Gasovski koji je profesor poljoprivrednih znanosti i doktor znanosti, doktor političkih znanosti. Također je bio aktivan diplomat na više dužnosti, bio je i veleposlanik, radio je isto tako u predsjedništvu Poljske pri Europskoj uniji. Nakon ovog prvog dijela imat ćemo dio posvećen pitanjima i odgovorima, te će naši gosti moći odgovoriti na postavljena pitanja. Sada predajem riječ gospodinu Šeferu. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, dame i gospode, hvala lijepa što vam na prilici da vam se danas obratim. Tema je već e, navedena. Ja sam e, je podijelio u šest točaka. Najprije o razvoju e, proizvodnih površina i to za četiri najvažnije vrste, a to su grah, graša, klupina i soja. Tu vidite površine koje su za tu proizvodnju posjećene u, po zemljama. E, vidite razvoj e, od 90. do danas. E, tu primjećujemo porast površina za proizvodnju velikih kultura. Općenito opskrba biljnim proteinima u Europi, odnosno općenito proteinima, je deficitarna. To znači da E, zapravo imamo veliku rupu, da tako kažem, od 70% koju zatvaramo uvozom, osobito suje. To znači s jedne strane imamo smanjenje površina, E, na kojima uzgajamo, s druge pak strane imamo pomanjkanje tih proizvoda u Europi. E, zaključci iz, u okviru zajedničke poljoprivredne politike od 2014. E, na primjer razolenjivanje imali su za posljedicu jedan lagani rast, s druge pak strane poljoprivredna gospodarstva već imaju veliki udio grahorica u svojoj proizvodnji i taj e, udio se ne može više povećati e, jedino u okviru ekološke proizvodnje je to moguće udio u odnosu na e, ukupne površine ako se žele postići povećanja moguća su jedino u konvencionalnoj proizvodnji Dakle, e, mora se dati još veći e, značaj e, politici ozelenjivanja. Tu je prijedlog od 0,7 do 1%. Po našem mišljenju omjer od 1 naprema 1 bi bio E, za preporučiti. Zanimljivi razvoj događaja što se tiče situacije na tržištu za e, ljudsku potrošnju, tu su razvijeni novi proizvodi koji počivaju na tome da se e, biljke koje sadrže proteine, dakle daju dobre rezultate ako se unesu ljudsku prehranu jer rezultiraju osjećajem sitosti, zamjenjuju ugljikohidrate u brašnu od žitarica. Znamo da je, e, su proteini, biljni proteini u stanju smanjiti kolesterol i znamo da e, su te biljke relevantni izvor važnih e, hranjivih tvari kao što su magnezi, žezo, cink i tako dalje. Dakle, možemo očekivati u buduće, nadamo se, veću potražnju za tim biljkama na tržištu. E, vjerojatno i drugi pozitivni efekti, osobito što se tiče e, emisija e, stakleničkih plinova, kad se usporedi te emisije u proizvodnji biljnih mesa, odnosno životinskih izvora proteina, onda su vrijednosti daleko manje kod, naravno, kod proizvodnje biljnih proteina. To znači tu se mogu kombinirati dvije vrste efekata i održivost proizvodnje upravo e, kad je riječ o ljudskoj e, potrošnji e, možemo očekivati doista pozitivne efekte i rezultate. Imamo možemo očekivati e, doista značajne efekte. Ovo su rezultati sa jednog našeg pokušališta, dakle s jedne površine gdje imamo pokusnu proizvodnju. E, tu vidite da smo uspjeli e, smanjiti emisiju stakleničkih plinova a osim toga mogući su i drugi efekti, daljni efekti, na primjer smanjenje e, upotrebe e, sredstava za zaštitu biljaka. Već 25 godina e, radimo na razvijanju e, sustava plodoreda i tu se mogu postići e, divni rezultati, na primjer povećanje prinosa, ne samo samih grahorica, nego i sljedećih kultura koje se sade na tim površinama. Nadalje mogu se smanjiti biljne bolesti, može se postići stabilizacija e, živih organizama u tlu i tako dalje. Također e, e, moguća možete vidjeti na tlu veliku količinu slame Dakle, moguće je e, postići uštede u upotrebi e, kemijskih sredstava za zaštitu bilja, e, i može se izbjeći fenomen da biljke, odnosno da, uzročnici bolesti postaju otporni na ta sredstva. Dakle, grahorice mogu dati važan doprinos Eh, održivosti eh, poljoprivredne proizvodnje. Ovo je jedan primjer gdje se vidi da kroz eh, uzgoj grahorica da se može smanjiti pojava čak korova. Koja su ograničenja? U konvencionalnoj proizvodnji imamo značajna ograničenja, na primjer što se tiče Njemačke, E, prijete nam neka ograničenja upotrebe herbicida, e, dakle e, najvažnije djelotvorne tvari koje nam stoje na raspolaganju za kao herbicidi su E, što se tiče odobrenja za te tvari, tu imamo e, bitna ograničenja na tržištu i ne očekujemo da ćemo na tržištu dobiti e, daljne herbicide koje možemo bez problema koristiti. Dakle, veći dio kemijskih sredstava u buduće ne očekujemo pojavu novih takvih sredstava, zaštitnih sredstava na tržištu. E, ograničenja su i e, slabost na tržištu, odnosno pomenkanje e, tržišnog natjecanja, odnosno razvoj cijena je nezadovoljavajući E, postoji pomankanje znanja, e, soja je uvijek standard, kvaliteta soje je dobro poznata stvar i često imamo e, nedostatak svijesti o mogućem, o mogućem stvaranju dodatne vrijednosti. Koje su naše preporuke? E, je pojednostavljenje harmonizacija zakonodavstva koje se tiče pesticida, nadalje e, davanje većeg, e, stavljanje većeg naklaska na ekološka, ekološke površine za proizvodnju grahorica, promocija novih sustava proizvodnje, osobito za inovativnu hranu, e, inovativne metode i evo time bih završio svoje izlaganje. E, zahvaljujem na pažnji i stojim na raspolaganju za pitanja. Gospodine pana profesora možete nam se pridružiti ovdje za predsjedničkim stolom. Thank you very E, Mr. Sherman, dr. Hvala lijepa. Predsjedavajući Sekerski, htio bih vam najprije čestitati što ste se htjeli baviti temom uvoza e, soje e, i istovremeno želim govoriti dakle i o pitanjima ovisnosti o energentima. Kada se radi o hrani, problem je prilično drugačiji, vezan je za veliku demografsku eksploziju ljudskog stanovništva i e, u sljedećih nekoliko desetljeća će se morati povećati proizvodnja hrane za 60 do 110%. Govorit ću najprije o važnosti poljoprivrednih politika i e, zato ću usporediti dvije poljoprivredne politike u Europskoj uniji i u Brazilu. To možemo napraviti na različite metode. Ja sam se odlučio za sintetske pokazatelje, što znači da će poljoprivredu proizvodnju izraditi u bruto proizvodnji. Usporedit ću situaciju u Europskoj uniji i u Brazilu, od 70. godina na ovamo. U prva dva desetljeća možemo vidjeti povećanje poljoprivredne proizvodnje u Europskoj uniji, a nakon toga stabilizacije. Što se pak tiče Brazila, bruto vrijednosti poljoprivredne proizvodnje stalno rastu. Međutim, budući da ovdje govorimo o soji, Bavit ćemo se sojom, ali ne samo sojom, već općenito poljoprivrednom proizvodnjom u Brazilu. E, Brazil je bio poznat godinama kao vodeći izvoznik kave i šećera. Početkom 20. stoljeća oni su postali prvi proizvođači E, i izvoznici govedine i sojnih klica. Mi ćemo se zapravo baviti e, sojom i kao što vidite na ovom grafikonu koje je izradilo Ministarstvo poljoprivrede Sjedinjene američkih država. Dakle, prema ovom grafikonu e, Brazilci nisu samo prvi izvoznici soje danas, već će tako to izgledati i u budućnosti, smatraju Amerikanci. Prvi uvoznik soje je u današnje vrijeme Kina. Međutim, Europska unija je na drugom mjestu. Priđemo sada na drugi dio mog izlaganja, a to je zašto Europska unija ima problema s obskrbom biljnim proteinama. U osnovi nema velike razlike ako uzgajate pšenicu ili pak soju jer se koristi gotovo e, identične poljoprivredni strojevi. A istovremeno Europa je prvi izvoznik pšenice, a istovremeno e, sada je na drugom mjestu uvoznika soje. Pitanje je dakle zašto europski poljoprivrednici ne slijede primjer američkih poljoprivrednika koji e, su na e, burzi sirovina u Chicagu e, svake godine odlučivali hoće li uzgajati pšenicu ili soju. Možete djelomično odgovoriti ovim grafikonom. U SAD-u razine pšenice i soje su slične, ali ne u Francuskoj primjerice. Urod u Francuskoj je otprilike tri puta veći kad se radi u pšenice nego kada se radi o soji. Situacija je prilično slična ako poručite situaciju 27 država članica Europske unije i vidite da je ovdje e, urod dvostruko veći u odnosu na e, urod e, grahorica u Europskoj uniji. Jesu li zapravo, i time ću se kasnije baviti, ovi usjevi, dakle mahunarke, svojevrsni siročad među usjevima u Europskoj uniji. Nekada je proizvodnja proteinskih biljaka jako se povećala e, i odnosno pala je u Europskoj uniji zato što nisu toliko atraktivne bile, a osim toga one iz uvoza su imali bestarinski tretman. E, protein, biljni proteini, odnosno ti usjevi, vidite koje je područje pokriveno ovim grafikonom, takvim usjevima. Ali ono što je zanimljivo, 1960. prije nego što je uvedena zajednička poljoprivredna politika, od tog dana do sada područje pod mahunarkama se smanjivalo i vidimo da dakle te e, mahunarke se smanjuju, dok u Brazilu se površina e, e, zasađena sojom i e, drugim usjevima uljaricama se širilo. Kao što je jednom rekao jedan ekonomista, poljoprivrednici eh, mogu pretvoriti pjesak u zlato pod ispravnim ekonomskim uvjetima. Analizirajmo zašto. Uvoz soje u Europsku uniju je bescarinski i 60% uvoza prema Europskoj komisiji vezan je upravo za takvu vrstu sirovina. Malo e, sam također skeptičan o utjecaju zajedničke poljoprivredne politike. Kao što je rekao profesor Štafer, sada vidimo neke pozitivne elemente, ali ih ima malo. Ako pogledamo nedavne projekte o istraživanju i razvoju, vidimo da najrelevantniji projekti koji su vezani za e, biljne proteine je iznose 20 milijuna eura, a 4 e, milijuna eura se, e, i, se e, usmjerava na ovakve vrste usjeva i inovacije i razvoja, onda vidimo da oni nisu u središtu pažnje glavne uprave za poljoprivredu. Što bi mogao riješiti problem? Samo povećanim proizvodnjom grahorica, diversifikacijom, novim e, gospodarskim poticajima. Ali kratkoročno trebamo imati raznovrsni uvoz. Biološka e, raznovrsnost, odnosno diversifikacija. Iz ovih podataka vidimo Razlika između biljnih proteina i varira od 15 do 30%. Unutar svake vrste postoji razlika između minimalnih i maksimalnih količina koji idu od 14 do 40%. Drugim riječima, to će, može e, ukazati ogroman potencijal za uzgajivače. Trebaju nam novi ekonomski poticaj recimo trebalo bi uvesti sustav kompenzacija i posticaja za vezivanje dušika. A kada se radi o mahunama i grahoricama, svi vi dobro znate da vezivanje dušika zapravo nadomještava gnojiva. I kao što je to stajalo u izvješću gospođe Ante McIntyre, dušikovi oksidi su vrlo e, važni e, za ovu proizvodnju, ali također i e, za buduće proizvodnju dakle, energenata. Dakle, moglo bi se djelomično zamijeniti gnojiva, a dio toga dušika koristiti onda bi dobili oni poljoprivrednici koji uzgajaju mahunarke. Ne možemo e, moramo dakle stvoriti situaciju da europski poljoprivrednici e, se na povoljan način e, natječu, odnosno da imaju kao konkurente one iz trećih zemalja. Mogli bismo pogledati kakva je situacija s Ukrajinom, Rusijom. To bi bilo dobro i pozitivno za poljoprivrednike i u Europskoj uniji i za poljoprivrednike u tim zemljama, kako ekonomski, tako i politički. Zaključno, možemo reći da nema velike razlike između uzgajanja pšenice i uzgajanja soje. A u Europskoj uniji uvozi se biljni proteini e, bez carina i ono što je problem je da nema dovoljno istraživanja i razvoja, nije dovoljno diversificiran uvoz i nema političkih odluka. Postoje instrumenti koji se mogu omogućiti da se nosi s time, ali moram reći da sam ipak lagani pesimist jer nema dovoljno političke volje da se riješi pitanja uvoza biljnih proteina. To je sve vezano za lobiste i za genetski modificirane organizme. I po mom mišljenju postoji problem i e, s time što e, osobe koje rade u različitim aspektima zajedničke poljoprivredne politike nisu dovoljno učinkoviti, ali najvažnije je što ni poljoprivrednici nisu dovoljno dobri lobisti. Najviše hvala na ovom odličnom izlaganju i držali ste se dodijeljenog vremena. Kao što rekao, sada ćemo imati prvu seansu pitanja na gora, a prvi će govor dobiti gospodin Tarabela. Najveća hvala gospodi Šaferu i glasom su na odličnom predavanju. Evo, nedavno sam ovdje saslušao profesora Marka Djufemija koji se zalagao za prekid e, sporazuma iz Berhausa koji je govorio da je to protivno protokolu iz a tada bilo to jest uvozimo 70% e, stočne hrane iz američkog e, kontinenta, dakle prvenstveno iz Sjedinjene američkih država i Brazila. A sada ako sam dobro razumio u vašem izlaganju interes da se sklope sporazumi s našim susjedima i da se napravi jedna strategija u EU gdje se može e, poboljšati produktivnost, konkretno u Rumunjskoj, Poljskoj, dakle to su zemlje koje bi se mogle, koji mogle pomoći da se smanji. Ne, ne možemo potpuno stati u kraj, ali smanjiti našu ovisnost od američkog kontinenta e, glede uvoza biljnih e, proteina. Dakle, prema vama, koju bismo to strategiju trebali uspostaviti unutar e, zajedničke poljoprivredne politike i kao što rekoh, biljni proteini su bili predmetom e, poticaja tu su bile krave mljekarice i tako dalje, ali eto, posvetili smo 1% tome, no trebalo bi vjerojatno ići dalje. Dakle, prema vama, koja bi to strategija trebala biti usvojena kako bismo imali doista pravu europsku strategiju, strategiju smanjenja ovisnosti i koja bi to strategija trebala biti unutar Europske unije, dakle ja sam spomenuo dvije, ali vjerojatno ih ima i druge, i koja strategija treba biti primijenjena glede našeg e, neposrednog susjedstva, tu, su Ukrajina, ima i drugih. Hausling. Zastupnik Hausling sada ima riječ. Ja, Hvala lijepa na zanimljivim prezentacijama. Ja se nadam da ste i pročitali izvješće iz 2011. godine E, Europski parlament ga je usvojio na temu dugotrajnih problema e, pro, deficita proteina u Europi. Ja sam bio izvjestitelj. E, dakle, problemi traju već godinama. Nažalost, postoji taj deficit, ta rupa koja se ne smanjuje u našoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici E, to se uračunava kao e, mjera ozelenjavanja e, postoje jaki lobi koji uopće nema interes kojem nije u interesu da Europa sama proizvodi svoje biljne proteine možda imate neko mišljenje o tome dio istine je i to da bismo zapravo trebali poduzeti političke mjere. Evo, čuli smo usporedbe između Europe i Brazila. Takve nam usporedbe zapravo nisu potrebne jer e, e, način proizvodnje u Južnoj Americi nije održiv e, i ne bismo se trebali mjeriti po po tome ono sve to međutim stoji u mom izvješću iz 2011. Dakle, zašto e, e, se ovo nije uvrstilo u naše klimatske ciljeve, e, zašto se proizvodnja grahorica u, u poljoprivrednoj proizvodnji pomoću čega se i veže dušik, zašto se to nije uvrstilo u našu politiku što se tiče na primjer klimatskih promjena e, postoje mogućnosti koje međutim ne koristimo. Umjesto da pomoću grahorica unosimo dušiku, tlo, obogaćujemo dušikom, mi koristimo umjetna gnojiva. Dakle, doista moram reći, e, čudi me da niste spominjali lucerku, govorili ste samo o grahoricama, a E, što se tiče stočne hrane e, e, lucerka tu može igrati značajnu ulogu to što ste u svom izlaganju iznijeli da jedini problem u vezi s tim što u budućnosti nećemo imati na spolaganju taj broj kemijskih zaštitnih sredstava po mom mišljenju doista to nije najveći problem E, po mom mišljenju, a to sam napisao u svom izvješću iz 2011. problem je u tome što postoji jedan, jedno e, deficit u znanju e, kod konvencionalnih proizvođača, poljoprivrednih proizvođača i dakle postoje mogućnosti u proizvodnji koje omogućuju da se ne upotrebljavaju E, zaštitna, kemijska zaštitna sredstva. E, hvala lijepa. E, slažem se vama što se tiče lucerke, međutim to nije bio, bio dio moje teme, a što se tiče zaštitnih sredstava ne slažem se s vama. Ja sam u subotu bio na jednom ekološkom poljoprivrednom gospodarstvu koje već godinama E, posjećujem i e, problem je u tome što oni ne postižu više od jedne trećine prinosa u usporedbi sa konvencionalnom proizvodnjom. Dakle, problemi se sve više i više zaoštravaju u tom području. E, jedno je jasno, kao što ste i vi rekli, čak i e, konvencionalni proizvođači imaju zapravo u međuvremenu već probleme i jer već, već e, su iskorištene sve mogućnosti što se tiče te proizvodnje i e, zapravo možemo postići povećanja proizvodnje samo u konvencionalnom području. Mi već dugo radimo na tome, ali ne slažem se baš potpuno sa vama. Ja se vrlo intenzivno um, u intenzivnom se komunikaciji sa e, proizvođačima i nije problem nedostatka e, nedostatnog know-howa imamo mi dovoljno know-howa ali e, do sada smo išli u krivom smjeru. Imamo premalo e, istraživanja, premali e, udio ovih proizvoda na tržištu i pomenkanje interesa za proizvodnju ovih biljaka. Dakle, e, i vi u svom izvješću govorite o tom toku, zapravo o tom zatvoru, cirkulusu viciozusu koji treba prekinuti e, po mom mišljenju e, što se tiče tržišta, e, od strane tržišta trebamo dobiti odlučujuće impulse. Hvala lijepa. Gospodin Desima, riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, hvala lijepa na E, izlaganjima. Mogu potvrditi mnogo od onoga što je rečeno. U mom e, kraju sam ja bio jedan od prvih koji sam e, uzgajao biljnu repicu i moja iskustva s time su pozitivna. Moji moji prinosi e, otkad sam počeo sa tom proizvodnjom su se povećali e, oko 10% u odnosu na e, proizvodnju kad ne bih na toj površini u plodoredu imao i, biljnu, i uljnu repicu. Gospodine Hojzlik, ne smije se tako paušalno govoriti. Ja e, poznajem jednog brazilskog poljoprivrednog proizvođača e, koji ima ogromne površine od 2400 hektara ima 800 e, hektara e, livade, a ostatak je u proizvodnji i on tu upotrebljava plodored, a i dio površine koji mu je pod prašumom on ne krči i ne E, pretvara u poljoprivredne površine. Dakle, on proizvodi vrlo e, mudro i razumno i e, nije istina da njegova proizvodnja nije održiva. U mom kraju postoji jedan projekt sa sto traktora, imamo vlastitu prešu, dakle proizvodimo um, hranu za životinjsku u hranu bogatu biljnim proteinima bez genetski modificiranih organizama. Ja sam također za to da faktor povećamo sa 0,7 na 1, za to bi trebalo promijeniti delegirani akt, ali e, također želim reći bez e, upotrebe e, sredstava za zaštitu bilja faktor bi sada bio 0,3, a ne 0,7 upravo e, sa našim e, zahtjevom za odbijanje delegiranog akta uspjeli smo postići e, povećanje faktora na 0,7 i time je uopće e, postalo moguće uzgajati biljne proteine na našim površinama. Evo tu je naš odbor dao svoj doprinos i to mi je jako drago. Ja sam doista zahvalan svim kolegama i svih klubova zastupnika koji su ta, glasali za to. Ja sam za to da se na našim površima na doista e, sadi više e, grahorica i da e, ne budemo više ovisni o uvozu e, za te proizvode. Gospodin da, hvala predsjedniče. Svi mi znamo ovdje da je soja nužna za prehranu stoke zbog aminokiselina i proteina, no mi u Europi pokrijemo samo jednu malu, jedan mali procenat potrebe za stočnu hranu i tu mislim na e, grašak i, i uljenu repicu. Tako da uvozimo iz e, sad Brazila, Argentine i ispada da je solja prva najbolji način da GMO ulazi u Europu i svi znate da su jako sumničavi prema prema tom blodu. Dakle, kao što znate, imamo određene određene profesionalce koji u Francuskoj hoće udvostručiti broj e, sadnica e, soje kako bi se e, spriječio dodatni uvoz soje koja je većinom GMO. Što se tiče profesionalaca, evo, raspolažemo u Francuskoj sa 200 tisuća hektara, cilj je to udvostručiti na nacionalnoj površini, dakle, evo, 2014. bilo je 40 hektara, dakle, sada već imamo veliku promjenu, 50% proteina koji se potroše u Francuskoj su uvezeni Mislim dakle da treba pospješiti i ponovno pokrenuti sadnju soje kako bismo ostvarili e, samodostatnost, no što predlažete kako bismo na valjan način potaknuli poljoprivrednike da proizvode, odnosno da povećaju svoju, svoje površine, e, sadnje e, na kojima sade dakle biljne proteine. Hvala, zastupnik Buda, izvolite. putem să facem uh, um, Hvala lijepa na vašoj prezentaciji. Jasno je da bez ovih biljaka ne možemo. Jutros je netko rekao da bismo za krave trebali upotrebljavati samo slamu, no to naravno nije točno. Ovdje postoje dva aspekta. Zašto smo u ovoj situaciji veliki uvoz s jedne strane što se tiče same, samih prirodnih uvjeta, e, ne mogu baš e, ne, e, sve države u, u EU uopće proizvoditi ove kulture, a s druge strane budimo jasni zašto uvozimo toliko iz, iz Brazila, zašto mi ne možemo proizvoditi više. E, razlika u troškovima po toni je vrlo velika. Mi uvozimo iz Brazila zatvorenih očiju e, GMO soju i nitko mi ne može reći da to nije tako. A kada onda o tome razgovaramo u Europi, dakle o tome da mi uzgajamo GMO soju, onda se kaže E, ne, mi to ne želimo, ali zato tu GMO soju uvozimo. Dakle, želim vas pitati, da li ste načinili jednu analizu troškova? Što, koliko bi tona koja se proizvodi u toni, koliko bi ona koštala kad bi se proizvodila u Europi, a koliko nas košta kad je uvozimo? Tu bi, e, ta analiza bi pokazala veliku razliku u troškovima. Za jedan hektar e, GMO soje postoji e, jedna e, obrada tla, a za tradicionalnu soju se 12 puta mora tretirati polje. Dakle, ja sam za to. Ajmo prestati uvoziti GMO soju, ali ako ne možemo spriječiti taj uvoz e, na carini ili e, političkim mjerama, onda moramo promijeniti situaciju u Europi. Inače ćemo samo ovdje e, govoriti do besvijesti, a ne gledamo na ono što je uzrok problema, a to je cijena po toni. Gospodin Flanagan, izvolite. hvala. Evo imali smo ovdje govornik e, koji se često bavili pitanjima prehrane svijeta. Imali smo ministra poljoprivrede iz Brazila koja nam je govorila da će prehraniti cijeli svijet. Imali smo e, meškog državnog tajnika koji je govorio da će, govoriti, da će prehraniti cijeli svijet. Sada imamo komisiju koja nam objašnjava da imamo sve brojnije stanovništvo, te da moramo moći prehraniti svijet. A zašto ne bismo mi izradili jedan sustav prema kojem ćemo same sebe prehraniti, jer to bi bilo puno smislenije. I što će se desiti ako brazilski ministar i američki državni tajnik počnu hraniti cijeli svijet, svaki, i onda i mi, a onda ćemo imati ogroman suvišak ima li tu ikakve koordinacije? I u biti, da li se ovdje uopće radi o hranjenju svijeta? Jer ja u to u biti ne vjerujem. Ja ne mislim da je Evropska unija takva da sažaljiva ljudi da ih hrani. Trebala bi ona takva biti, možda bi trebala, ali ja u to ne vjerujem. Mislim da se ovdje radi o pohlepi i porastu proizvodnje. I o sve većim problemima za poljoprivrednike. Ja doista se pitam otkud taj ta sintagma, da, ta ideja, kom je to palo napamet da trebamo prehranjivati cijeli svijet. Ja ovo stvarno dovodim u pitanje. Hvala gospodine Andriju. Hvala predsjedniče. Ja želim zahvaliti govornicima koji su nam predstavili rezultat svojih istraživanja. i želim reći da sam ja od onih e, koji misle da bi bilo dobro da u EU, kao što je to sam gospodin Tarabela rekao, dakle mislim da bi bilo dobro da imamo strategiju o opskrbi biljnim e, proteinima u Europi. To, je, to ulazi u više naših politika i ne mislim da ćemo samo s jednim odgovorom tu naći rješenje. Mislim da zajednička poljoprivredna politika treba apsolutno biti dionik toga. To smo vidjeli u zadnjoj reformi jer smo htjeli poraditi na jednom dijelu i vidjeli smo koliko smo problema imali da uvedemo onih 2% za pomoć našim poljoprivrednicima kako bi došli, ostvarili samo dostatnost glede uljarica. To je bilo jako teško. Mislim isto tako da trgovinska politika treba biti revidirana jer čini, mi se da je ona prevaziđena sadašnjoj situaciji, moramo se bolje prilagoditi okruženju i borbi protiv klimatskih promjena, kao što je to rečeno u jutrošnjem dijelu rasprave. Ne možemo gledati na ono što uzimo u Brazilu, SAD-u, ne možemo gledati samo što se tamo dešava i što predstavlja e, odnosno ne možemo zanemariti što predstavlja kao pritisak na okoliš e, širenje sadnje e, soje i uništavanje dježanske šume Amazonije. Dakle, mislim da moramo razmotriti uvođenje drugačijih politika susjedstva i tu se osvrćem e, prema Ukrajini. I to je zemlja s kojom bismo mogli bolje surađivati glede svih ovih pitanja. I konačno želim reći da u ovom sektoru imamo političku odgovornost da radimo na razvijanju istraživanja. Ako postoji nešto je važno, onda je to to. Tu moramo se moramo posljednji sa svim instrumentima koji su nam na raspolaganju, da ne prehranimo cijeli svijet, već Europsku uniju i to je od jako velikog značaja za budućnost. Hvala, Sada im da, e, zapravo kolega Buda je već postavio djelomično pitanje koje sam ja htio postaviti. Jasno je da Europa uvozi velike količine soje iz Sjeverne Amerike i iz Južne Amerike. Radi se o ogromnim ciframa na stotinama tisuća tona. Mi smo u prošlom sazivu parlamenta krenuli u reformu zajedničke poljoprivredne politike i htjeli smo da se poveća proizvodnja soje. A e, studija koju vi e, prikazujete, danas pokazuje da su rezultati za sada vrlo skromni. Želim postaviti slično pitanje kao i zastupnik Buda, a to je možemo li povećati biljne proteine u Europi s obzirom da je 19 E, europskih država od 28 e, zabranilo e, GMO proizvodnju. Je li uopće moguće to napraviti, a da se to ne radi sa genetski modificiranim biljkama koju većina nas ne želi? Zastupnica Magines, izvolite. Da, hvala predsjedniče. Evo, ja samo želim citirati govornike o neprihvatljivoj razini uvoza soje. A, a možete li nam reći koja bi bila prihvatljiva količina tog uvoza? Jer mi uvozimo 70%, dakle to je doista značajan iznos. A što bi bilo realno, odnosno koliko bi se toga moglo zamijeniti domaćom sojom, a uz to želim se nadovezati uz pitanje gospodina De Castra o mogućnostima rada na ne genetski modificiranim eh, proizvodima. Koje su posljedice za hranu cijene i kako pristupiti tom pitanju kako bi se potakla e, unutarnja proizvodnja. Pan posao Denano. Pan Denano. Kad sam predsjedavao jednom regijom, onda sam pokušao na sav način e, prikupiti e, biljne proteine. I e, vrlo me je jako teško uvjeriti ljude u to. Govorili su mi e, da ili nemaju e, dovoljno dobro tlo za to, da imaju previše ili premalo vode, ili pak da jednostavno nisu obučeni za to rade. Ne bi smo li postavili neke metode da se biljni proteini više počnu proizvoditi. Mislim da se dio toga može riješiti na lokalnoj razini. Jeszcze zgłosił się też pan poseł Hausling drugi raz. Bardzo proszę, panie pośle, krótko. Gospodin Hausling vam želi postaviti pitanje. Samo kratko, problem smo imali još e, svojedobno u toj raspravi e, dakle kad se govori o biljni, biljkama koje sadrže proteine, Njemcima pada na pamet samo biljna repica. Pitanje je, dakle, da li premalo govorimo o grahoricama, dakle, proizvodnju grahoricama trebamo poticati Eh, jer eh, one obogaćuju tlo dušikom u mnogo većoj mjeri nego što to može uljna repica. Eh, u Europi se razgovara o tome da bismo trebali povećati proizvodnju soje, međutim u mojoj regiji je na primjer se počelo sa uzgojem lupine sa izvrsnim rezultatima. Dakle, E, zašto ne bismo proširili raspravu i na druge e, biljne vrste, a ne samo razgovarali o soji uvijek ukupno mislim da se ne može poricati da je uzgoj soje u Argentini i također i Brazilu da nije održiv. Ja sam također bio u Brazilu i u Argentini i u nekim regijama je udio soje 80%. E, mi imamo premalo, a oni imaju previše proizvodnje soje i to nije održivo e, ono što E, ste rekli da e, o, tamošnjoj proizvodnji e, mislim da se ne može tako prihvatiti. Hvala lijepa. Riječ će sada dobiti naši govornici. Međutim, prije toga dajem riječ komisiji, oprostite. Hvala lijepa što ste dali riječ Europskoj komisiji. E, hvala govornicima na izlaganju. Imam svega nekoliko komentara jer vam ne želim oduzeti previše vremena. Mislim da smo se ovdje e, također pozabavili pitanjem e, ekonomskog faktora i razloga iz kojeg biljni proteini nisu biljke koje toliko uzgajaju sami poljoprivrednici. Ali moramo reći da s obzirom na da su to biljke na koje se ne plaćaju carine, ali da pri uvozu, ali isto tako bescarinski uvod, e, uvoz vrijedi i za žitarice i to je povezano i s pitanjem kvota. Sada imamo određene instrumente na raspolaganju koji bi trebali omogućiti da se gleda i dalje od same zarade i da e, postaknemo poljoprivrednike da više se opredjeljuju za biljke koje imaju pozitivan utjecaj na okoliš. E, bavimo se pitanjima ozeljavanja, ali također i e, diversifikacijom biljaka u okviru toga imamo podsticaje, e, odnosno posjećemo proizvodnju proteinskih biljaka. I e, u to trebamo pridodati i ruralni razvoj koji već e, dugi niz godina daje podršku proteinima. Što se tiče istraživanja, kada se osvrnem na projekte, velike projekte kao okvirni program broj 7 i e, drugi, e, tu ima jako puno istraživanja na razini pojedinih država. A e, također i Europsko partnerstvo za inovacije ima radnu skupinu koja se bavi biljnim proteinima. I vidimo sada na samom grafikonu da je tendencija krenula u suprotnom pravcu. A isto tako stvarnost nije samo tako crna ili bijela kao što je to predstavljeno. E, europski poljoprivrednici e, koriste kada se koriste plodoredom i mahunarkama i to mi pokušavamo stimulirati. Hvala svim govornicima. Eh, I sada dajem riječ našim gostima. Svatko ima po pet minuta za odgovor. Hvala lijepa. Postavljen je cijeli niz pitanja. Možda eh, bih eh, najprije počeo sa pitanjem gospodina Hojzlinga. Ispričavam se, možete li možda ponoviti pitanje? Ne znam da li sad mislite na moje drugo javljanje za riječ. E, zar nema drugih mogućnosti ne samo nadomjestiti uvoznu soju europskom nego druge e, proizvoditi druge biljke hvala lijepa da e, imamo cijeli niz zanimljivih kultura tu bih naveo i grašak i svakako međutim svejedno mislim da moramo priznati da u Europi postoje neka ograničenja E, koja nastaju zbog plodoreda, dakle ne možemo e, prelaziti 10% e, za grahorice u Europi, inače ako to pređemo onda dolazimo u probleme, dakle to kod grahorica nažalost nije moguće, dakle dio soje možemo nadomjestiti drugim biljkama i smatram da bi to bilo dobro, ali ne vjerujem da možemo uvezenu soju potpuno nadomjestiti e, vlastitom proizvodnjom soje ili drugih biljnih vrsta. Panie bardzo proszę. Pan Gospodin Genzovski, izvolite. Hvala lijepa. Moram reći da što se tiče same analize, tu analizu je napravio parlament, a radilo se o studiji utjecaja biljnih proteina. Koristio sam se tim podacima i vidimo koje su moguće opcije za rješavanje tog problema. Stvarno želim još jednom ponoviti da u Europi se povećanje e, proizvodnje pšenice imamo. Mi smo dakle prvi izvoznici, najveći proizvođači pšenice, a isto tako smo prvi uvoznici soje. Kako dakle riješiti taj problem? Naime, postoji razlika u e, samim vrstama tla e, kao i u prinosu. Dakle, bit će teško riješiti problem sve dok se ne nađu za to ekonomska rješenja među zastupnicima. Jedan je zastupnik rekao da imamo preveliku proizvodnju hrane, te da o tome govore američki i brazilski ministri i govore o tome kako treba nahraniti cijeli svijet. Htio bih e, privući vašu pozornost na subsaharsku Afriku gdje sada živi 800 milijuna ljudi, a za nekoliko desetljeća živjet će ih tamo 2 milijarde. Već sada nema dovoljno hrane u subsaharskoj Africi. To djelomično i e, objašnjava zašto je došlo do emigracija iz tih dijelova svijeta, a sve više i više emigranata će odlaziti iz Afrike. Govorili smo također i o uvozu, zatim o carinskim dažbinama. Sve to može utjecati na situaciju u Europi. Treba izabrati koja je najbolja metoda koju bi se trebalo primijeniti. Teško je zapravo reći jer u trenutku kada se odluka donosi, odluka da se uzgaja ova ili ona biljka, sve se to odlučuje na deset godina. Ako se sada odlučemo saditi biljne proteine, treba će deset godina da vidimo rezultate, a tek za negdje 5 do 10 godina će poljoprivrednici aktivno u to ući. Eto, to moramo imati na umu. Ali podsjetimo se, soja nije jedini biljni protein. Vi ste to sasvim e, lijepo rekli i to na da će možda zamijeniti proizvodnja soje. Još jednom, ne bude li se donijela jedna sasvim ekonomski motivirana odluka i isto tako to treba biti vezano za poljoprivredne politike koje se vode u Brazilu. Podsjećam vas da sam u mom izlaganju pokazao grafikon gdje se vidjelo da je otkako je u Europsku uniju uvedena zajednička poljoprivredna politika, da se smanjila proizvodnja grahorica i e, da bi se ta tendencija izmijenila treba će čvrste, jasne odluke političara. Hvala lijepa. Završili smo dakle s prvim dijelom saslušanja, pa ćemo sada prijeći odmah na drugi dio. Za početak će govoriti gospodin Matijas Kron, a nakon toga Gospođa e, Marija Peltier. E, zaključno riječ će imati gospodin David McNorton. Dakle, prvi riječ ima Matijas Krone koji će govoriti o diversifikaciji. Zahvaljujući mahunarkama i također govorit će o tranziciji za e, biljne proteine u Europi te ulozi koju može igrati e, e, soje u Europskoj uniji. Gospodin Krone predsjedava udrugom Dunav Soja. Radi se o nevladinoj organizaciji, nevladinoj udruzi koja se zalaže za soju koja neće biti genetski modificirana i čiji će uzgoj biti održiv u Podunavlju. Izvolite, gospodine Krone. Uh, good afternoon. I hope you can all hear me. My name is Matthias Braun. I'm very happy to be here. Okay. Good afternoon. Dobar dan, evo imam nekih problema s slajdovima, ali imamo, na sreću imam samo jedan, tako da to nije toliko važno za moj govor. Well, thank you, Najpša hvala predsjedniče što ste nas pozvali. Ja se želim također zahvaliti svojim prethodnim govornicima gospodi Šefer i Kosovski koji su govorili o dosta važnih stvari. Kao što vaš današnji program to naznačuje, ja želim danas govoriti o ulozi soje u europskoj poljoprivredi. Ovo je temeljeno na iskustvima organizacije Dunav Soja. Dunav Soja je međunarodna neprofitna nevladna organizacija koja broji 245 članova u 19 europskih zemalja i e, nam je u Beču. Mi nismo lobby e, za soju, nemamo nikakvih gospodarskih e, nikakvog gospodarskog interesa o tome svemu. Mi smo inicijativa danomskih dunavskih e, zemalja i različitih sektora, bilo da se radi o preradi, e, e, sjetvi, prodaji, tu su i civilne organizacije i radimo na sjemenu i tako dalje, tako dalje to e, dosta širokog opsega. Mi ovdje govorimo o soji, našoj području jer smo mi iz Podunavlja, a to je najbolje najprikladnija grahorica koja već dugo, već 150 godina, dakle kod nas se to sadi duže nego u Americi, nego u e, Brazilu, duže nego bilo gdje, osim u Kini, na primjer. Dakle, soja je kod nas tradicionalna e, e makunarka, ona ima sve e, koristi svih makunarki, dakle, ja mislim da je jako važno da se ne razgovara o soji protiv soje, već bi trebalo razgovarati o, dobro, o dobroj privredi protiv loše, o dobrom e, načinu sadnje protiv lošeg načina sadnje tako da bi rasprava trebala malo drugačije e, organizirati. Nema tu dobrih ili loših e, biljki, već e, ima samo dobar ili loš sustav poljoprivrede i mi ovdje govorimo o poboljšanju našeg načina vođenja poljoprivrede sa sojom, ali to ne znači da je to jedini način, mislim, tu su i brojne druge mahunarke, dakle, ovo nije rasprava pro ili za ili protiv soje, to bi trebalo malo razmisliti oko toga. Naša tema je druga stvar. Naša tema je proteinska tranzicija. Znate njemački Eiweißwende, ne, nisam na to mislio, pardon, energivende. Dakle, svi govore o tranziciji sa fosilnog goriva o, na e, nova europska održiva goriva. I nešto slično se trebalo dogoditi u poljoprivredi. Ja bih o tome malo govorio i rekao što to za nas znači i kako mi to napo, pokušavamo napraviti. Što je to što nas motivira? Evo, kao što sam e, rekao, mi želimo imati bolju i e, raznovrsniju e, način sadnje i to je nešto što se tiče cijelog svijeta. U Sjevernoj Ameriki, na primjer, na primjer, prosječno soja predstavlja 40 do 50% sadnje. U Paragvaju 77% je soja. Teško je govoriti o, rotaciji, odnosno o plodoredu kada nešto predstavlja 77 godina. Dakle, slažemo se da to nije dobro za poljoprivredu, nije održivo. U Europi imamo 2% mahunarki u e, Europi, a 0,9 soje. Dakle, možemo reći da nema dovoljno mahunarki niti soje u Europi. Dakle, treba nam više mahunarki u Europi, ja mislim da svi oko toga možemo složiti. Kao što sam rekao, soja i druge mahunarke nisu dobre ili loše. One su dobre jedino ako ih se dobro, e, koristi u, unutar dobrog sustava i to je ključ razumijevanja onoga što želimo napraviti. Mi ne želimo promovirati soju, već poboljšanje našeg načina, našeg vođa poljoprivrede, što znači da se treba smanjiti ovisnost o e, uvozu. Evo imam pet kratkih observacija. Kao prvo, čuli smo rasprave o organskom, odnosno biološkom naspram e, tradicionalnog. Za mene je jako zanimljivo e, vidjeti da da se zalažu za mahunarke ne samo ljudi iz e, Brisela i e, biološke proizvodnje, već sve više i više tu imamo i konvencionalnu, tradicionalnu e, poljoprivrednike koji vide da se tu može poboljšati prinos, smanjiti utjecaj štetočina, smanj, boriti se protiv korova i smanjiti ulazne cijene. Dakle, tu se koriste E, tu se može izračunati što e, mahunarke donose. I to funkcionira u brojnim područjima. U Austrijskoj dolazim, soja je jako konkurentna i jedna je od e, najuspješnijih u zadnjih deset godina, a to su rekla neovisna istraživanja. Dakle, soja i druge mahunarke mogu biti konkurentne u Europi. Ako se osvrnete na stručnu literaturu poljoprivrede, na primjer INRA, vidjet ćete da su konvencionalni sustavi koji su usredotočeni na dominantnim žitaricama e, imaju problema i e, oni sad trenutno stagniraju uveliko jer naš plodored nije jednostavno, odnosno plodosmjena nije dovoljno valjana, tako da moramo napraviti jednu dobru analizu kako bismo mogli e, proizvoditi više hrane u Europi. Evo, ovo je iz jedne neovisne studije to je jako važno. Druga stvar, poljoprivredna politika, evo čuli smo ZPP i tako dalje, e, Europski parlament i komisija su uvažili potrebu za novom ZPP-om, odnosno ramkama. Ovdje se trenutno govori o zeljevanjavanju i e, nitrogenu, no e, evo, ja se upotno slažem sa prethodnim govornicima i komentarima koji kažu da to nije dovoljno. Mi moramo pojačati mjere kako bismo povećali plodored e, uz mahunarke u Europskoj uniji. Ne smijemo stati na tome, ne možemo se zadovoljiti s onim što imamo, jer vidim da tu e, postoji opasnost e, od da se zadovolji sa ozlinjavanjem i da se onda više ništa ne napravi. Ja nemam ništa protiv mahonarki u okviru ozlinjavanja, no možda treba nešto napraviti e, negdje drugdje, na primjer e, kada se govori o plodoredu. Dakle, to je jako važna stvar. Što više, mislim da bi se trebalo pokrenuti rasprava i o europskoj proteinskoj politici, cjelokupnoj politici koja bi za cilj bio da smanji uvoz i da se e, poboljša neovisnost bilo je riječi o održivom, Šta, što je održivo u uvozu. Nitko se ne protivi uvozu, Europa je veliki izvoznik, mi smo za proizvodnju i za uvoz i za izvoz, ne kažemo da ne treba uvoziti soju, no ova postojeća razina uvoza i ovisnosti je neodrživa. Mi uvozimo 35, trideset 35 milijuna tona soja, a samo proizvodimo 3 milijuna. Dakle, to je jako važno i u koncept, e, kada se govori o središnjoj istočnoj Europi, ja živim e, u Beču, blizu Mađarske i onda kad se pogleda dalje istočno prema Ukrajini, imamo stotinu e, milijuna hektara i koja je jako malo produktivna. Evo, svi kažu da ćemo e, za narednih godina proizvoditi 40% e, više, dakle, bit će tu i više žita, pšenice i soje i drugog. Dakle, nije tu da se sad stavlja e, suprostlja soja sa drugim žitarcem i mahnarkama. Dakle, evo, pitanje koje ćemo se pitati, što ćemo s ovih dodatnih 40, da li ćemo imati i, i dalje e, slab e, sustav ili ćemo iskoristiti tu zemlju kako bismo proizvodili više proteina i imali bolju poljoprivredu tu? Dakle, ovo je jako važno i jako je važno da se u, Br Briselu uvidi da mi ne govorimo o jednom na uštrb drugog. Kad se proizvodi više soje, onda se proizvodi manje nečeg drugog, kao što u slučaju Njemačkoj, na primjer. Ne, tamo se može povećati i jedno i drugo. I evo, samo jedan primjer, ako se koristi 5% e, obradive površine u centralnoj istočnoj Europi, možemo zadovoljiti 50% potreba Europe. Dakle, 5% zemljišta, obradivog zemljišta, to je otprilike ono što, što se radi u Austriji u okviru našeg poljoprivrednog sustava. Dakle, 5% bi od, bila ekvivalenta od 12 do 15 e, milijuna tona soje. Dakle, to su ogromni, ogromne brojke koje nisu za odbaciti. Dakle, 12 do 15 milijuna hektara bez monokulture u dobrom e, sustavu plodoreda. I tu su još i dodatne mogućnosti ako idemo još dalje i osvrnemo se na Rusiju. Sljedeća točka jeste da trebamo napraviti nešto glede poljoprivrednog razvoja i povećanja zapošljavanja. Što se trenutno dešava? Evo, mi sada imamo suvišak u srednjoistočnoj Europi, izvod, izvodimo e, puno e, pšenicu, e, suncokret, kukuruz i no svaki hektar gdje imamo soju je dodatno radno mjesto. Uzimo sojino brašno, to je evo, a uvozimo, izvozimo sirovine, evo. To ja sam to, dakle, kolonisti su izvozili sirovine, osnovne sirovine, uvozili gotove proizvode. Mi, dakle, soja se koristi u Europi, to je jako važna stvar. Dakle, mi smo u, već udvostručili u Europi u zadnjih pet godina proizvodnju soje. prešlo sa 500 tisuća hektara na skoro 1 milijun hektara i to je, e, tu je došlo do velikih ulaganja u industriji. Vidim da stvaraju radna mjesta u raznim zemljama podunavlju. Dakle, već se nešto radi, možemo puno više toga napraviti. U, sred, srednjoj istočnoj Europi je kriza zapošljavanja i trebaju radna mjesta osobito u ruralnom području. Tako da mislim da bi dobra protinska politika bila i dobra politika za zapošljavanje u Europi. sve iz Europe nije dobra ili loša kao druge mahunarke. Mi moramo razmisliti kako poboljšati naš sustav i koristiti, iskoristiti tu potrebu za proteinima da bismo poboljšali poljoprivredu u e, Europi. I mi to napravim, nastojimo napraviti. Dunav Soja jeste privatna inicijativa za javno dobro moramo biti ambiciozniji u Europi jer puno više toga se može napraviti na, ne samo na, u području podunavlja i sojom, već i tu su i druge makunarke, moramo pojačati i proizvodnju drugih maknarki u drugim zemljama, u drugim, drugim područjima i sve to zajedno može stvoriti velike promjene u europskoj poljoprivredi. Želim naglasiti da je želja doista da se potakne europske integracije na ovaj način tu možemo potaknuti i ruralni razvoj e, i bolji sustav podosmjene, podoreda i gospodarstvo u Europi. Najviše hvala. Predsjednikov mikrofon očito ne funkcionira. Hvala. A sada ću dati riječ Mariji Peltier. Ona je među inima i članica Francuskog odbora za ekološku poljoprivredu. Također je predsjednica nevladine udruge Budući naraštaj koja se bavi pitanjima zdravlja i zaštite okoliša. Obnuša i mnoge druge dužnosti. Gospođo Peltije, izvolite imate riječ. hvala Želim zahvaliti na pozivu da iznesem svoj glas e, kao dionika u agropoljoprivredi već 30 godina. Što se poduzeća koje vodim, dakle, mi e, radimo na biološkoj poljoprivredi, osobito se bavimo uzgojem i doista smo shvatili, za raz... slušajući današnje govornike da je to važna stvar jer smo navikli raditi sa biološkom raznolikošću. Ja ću vam ukratko predstaviti poduzeće kako biste shvatili kako stvari funkcioniraju. Dakle, mi smo, mi se bavimo od 84. biološkom razvojem i mi smo u jednom području gdje se proizvodi e, proizvode žitarice i tu su jako dobre komunikacije što nam olakšava e, rad. To je obiteljsko poduzeće, neovisno obiteljsko poduzeće, imamo više E, radimo na više stvari, dakle e, mlinovi, e, savjetovanje makrobiologiji jer nam je važno pružati uslugu savjeta proizvođačima. Isto radimo na preradi zajedno s poljoprivrednicima. Dakle, naši ključni elementi su sljedeći. Mi se bavimo e, stalnom, stalnim traženjem za poboljšanjem kvalitete. Imamo u, partner, u partnerskom smo odnosu sa tisuću poljoprivrednika koji su također neovisni i e, radimo u, toj, e, u tom našem području geografskom. Mi naravno, kao što vidite, pružamo usluge, savjetovanja, možemo locirati proizvodnju tih poljoprivrednika i e, plasirati. Što se tiče stočnog e, nutricionizma, mi imamo jedno postrojenje, jako, jako suvremeno postrojenje često su nam prigovarali da donekle kasnimo u raznim stvarima biološkog razvoja, ali ovdje se može doista vidjeti da se uopće ne protivimo e, suvremenom pristupu, e, čak što više mi doista napredujemo glede zaštite okoliša koristeći suvremenu tehnologiju. Mi se radi, bavimo inovativnim radom, pratimo dakle i pomažemo uzgoj i nudimo prikladna, prilagođena rješenja u okviru mreža koje smo stvorili, dakle s veterinarima, laboratorijima, imamo e, ekspertizu glede inovacije. Radimo također sa velikim brojem e, različitih, e, dakle raznovrsna je ponuda, radimo i sa peradi i s puževima, dakle uvijek u svakom slučaju mislimo na dobrobit životinja, njihove fiziološke potrebe, e, njihova prehrambena uravnoteženost mora što e, biti gospodarski utemeljena. Dakle, mi im dajemo odgovarajuće sastojke e, koje neće koristiti dakle aminokiseline sintetičke aminokiseline veće prirodne isto tako imamo dakle na raspolaganju osnovne sirovine koje su lokalno proizvedene i naravno pokušavamo da poljoprivrednici mogu, odnosno uzgajivači, e, živjeti od svog rada. Dakle, Isto tako i tehnički rezultati su jako važni za nas, jer u zadnjih 30 godina smo vidjeli da smo mogli raditi s poljoprivrednicima koji imaju jako zanimljive gospodarske, jako pozitivne gospodarske rezultate. S druge pak strane imamo potrebu za diversifikacijom e, i poljoprivrednim osnovnim sirovinama, jer kao što sam rekla, mi, nama je zabranjeno koristiti kemikalije, tako da ćemo da radimo sa jako različitim e, žitaricama i tu vidite da ima čitav niz jako raznovrsan proizvoda što omogućuje rotaciju, što omogućuje dakle, da se valorizira čitav niz proizvoda i omogućuje privrednicima također da raspolažu s jako zanimljivim e, tehnikama kada se e, radi o prinosu. Dakle, tu imamo lupinu, e, ekstrudiranu soju, grašak, grah i tako dalje. I kao što znate kad se govori o biološkoj prehrani, jer stalno se govori o biološkoj prehrani, no, mi u svakom slučaju vrijednujemo derivate globalne prehrane i nastojimo i da prerađivači e, valoriziraju te proizvode e, i kada se radi o stočnoj hrani. Tu se mi također radimo i sa uljaricama, o soji, e, sezamu, kikirikiju, uljanoj repici i tako dalje. Dakle, jer E, i tikvama i badevima i konopi. Dakle, tu je jako raznovrsna proizvodnja koja će imati utjecaj na našu proizvodnju. I iako se radi često o malim e, količinama, mi uvijek nastojimo e, vrijednovati. Dakle, ponekad ih uključimo 3, 10% ili ponekad čak i 1% E, ali stalno nastavimo valorizirati tu proizvodnju. Radimo također i s biljnim proteinima kao što su krumpir, e, e, kukuruzov gluten i one koje također daju proteine. Što se tiče optimizacije, imamo dakle vlakna, tu je i cijena osnovi sirovina, Evo, ovdje imamo jedan primjer koji koristimo, dakle mješavne koje koristimo. Uzeo sam ovlaš jednu i kao što vidite ovdje je cilj da se naprijed jedna valjna ravnoteža i kao što vidite lucerka o kojoj se malo govori, ona jako puno proteina pruža i e, predstavlja vrijednost, na primjer, za e, stoku, odnosno evo, za perad, za e, koke nosilice. Dakle, ako se stavimo malo lucerke, krumpi, e, kukuruza i drugih stvari, onda se tu napravi jako dobra mješavina. I kao što vidite, mi uvijek tu tražimo ravnotežu, kvalitete za prehranu životinja kako bi, one bile, kako bi životinje bile e, dobro, zdrave i kako bi gospodarski gledano imale e, dobar prinos. Što se tiče tehničkih rezultata, mi i to naravno analiziramo. Naši tehničari rade redovita izvješća i uviđamo da su tu i zadovoljavajući rezultati. Kada se radi o nosiljama imamo rezultate koji su ekvivalentni konvencionalnim i puno manje kod nas interveniraju veterinari jer Kod nas su pravila savršeno jasna i tu se zna kada veterinari mogu intervenirati i kada smiju koristiti kemijske proizvode, bilo da se radi o ljekovima ili drugima. Dakle, i tu način na koji ćemo e, davati nutriente su jako dobro e, u kontrolirani. Dakle, tu nema aminokiselina sintetičkih e, i dakle koristi se luk Pina i druge, dakle to je osobito korisno za svinje i perad. Dakle, kada se napravi jako ravnotežena smješavina hrane, onda dobivamo apsolutno odlične konvencionalne rezultate bez korištenja, bez pribjegavanja kemijskim e, e, proizvodima, a to nema nikakvih, e, nikakvog negativnog utjecaja po okoliš, jer kada se ne konzumiraju kemikalije e, kroz e, meso, onda se smanjuje taj pritisak i na okoliš. Kada govorimo o uzgoju, imamo sanitarne rezultate koji daju odlične, koji su odlični. Kada se poredi stanje uzgoja e, u biološkoj proizvodnji, onda možemo doista biti ponosni spram onoga što se što, što, što su neki mogli, što bi neki mogli očekivati. Neću duljiti jer brojne su teme već spomenute što se tiče određenih stvari, potom se slažem sa svim što je rečeno do sad. Zaključno bih rekla da je potrebno dodatno razvijati mahunarke naravno i trebalo bi im uvesti dodatne podcajne vjere u okviru poljoprivredne politike jer do sada se ovlaš tome prilazi, ali nije postojao pravi, e, pravi, prava potpora. Treba nastaviti i e, e, istraživati jer proteine ne treba unositi samo sojom, mislim da to nije nužno i to je pokazano i glede korištenja soje i glede društvenih problema koji postoje. Dakle, moramo razmisliti i osmisliti drugačiju poljoprivrednu politiku kako bi se moglo zapošljavati i na lokalnoj razini jer e, uz nestanak e, poljoprivrednih gospodarstava imamo čitav dio našeg gospodarstva koji je bio povezan uz e, poljoprivredu koji nestaje. Mi smo se bavili ovim, ali moramo još više raditi na lucerki i algama koje, koje su jako bogati proteinima, dakle tu se može omogućiti da se dođe do nutrijenata koji će ostvariti odličnu ravnotežu za prehranu e, stoke. No, usprkos tome svemu, ja moram inzistirati na tome da se i dalje mora uvoziti soja, čak i ekološka. Naime, potrošači ekoloških proizvoda često koriste puno proizvoda koji u sebi sastoje soju. U Francuskoj evo, imamo dosta zanimljive rezultate glede biološke poljoprivrede, no i dalje se uvozi, ali mi isto tako koristimo i lokalno ekstrudiranu soju koja je jako zanimljiv proizvod. Hvala na pozornosti i želim zahvaliti i drugim govornicima na kakvoći njihovih e, izlaganja. Puno hvala. Sada ću dati riječ trećem govorniku drugog dijela saslušanja. Radi se o gospodinu Davidu Matnotonu, koji je direktor tvrtke Soja UK on će nam govoriti o najboljem načinu da se smanji da Europska unija ovisi o uvozu proteina. Već ste se dakle smjestili za govornicu. Imate puno, puno iskustva. Izvolite, imate riječ. Dobar dan. Hvala vam što ste me pozvali da vam govorim e, u okviru ovog saslušanja. Europa je ovisna o uvozu proteina i to je nešto što mene jako zanima. Već godinama govorim o toj temi i zaista mi je drago da se ovom temom više bavi. Trebalo je to napraviti odavno. Prije svega vam želim objasniti tko sam ja. Zovem se David McNorton i e, ja sam e, direktor tvrtke Soja UK. Mi zapravo e, prodajemo sjemenje, naročito proteine. Bavimo se lupinima, sojom, različitim mješavinama krmiva, za uzgajivače stoke, također e, proso uzgajamo, a bavimo se također i genetikom. E, zastupamo interese uzgajivače bilja. Mi e, komercijaliziramo različite sorte lupina i, lupina i soje u mnogim državama Europske unije. E, kao i u trećim zemljama, dakle zemljama izvan Europske unije. Mi smo kao tvrtka zastupnici za genetiku čitavog niza uzgajivača za čitav niz sorti i za čitav niz tržišta. E, mi e, dajemo gotovo, mi obskrbljujemo tržište e, Ujedinjenog kraljevstva e, s lupinom i gotovo e, gdje smo jedini i gotovo dobrim dijelom soje. Možda će vas zapravo i iznenaditi da u Velikoj Britaniji također se uzgaja soja u Velikoj Britaniji. Dakle, imamo oko 15.000 hektara zasađenih e, sojom. Međutim, e, prema prethodnom režimu e, vezano za uljene sjemenke nismo to mogli raditi, mogli smo to početi raditi tek kad su se razdvojile ti elementi od potpora. A također E, vrlo je bitna stavka u tome bila i cijena soje. Dakle, ovisnost Europske unije o stoji. Mnoge smatraju da je to novina, ali uvjeravam vas, to nije ništa novo. Od kako e, je e, iz prehrane preživača, dakle 2001. godine uklonjena su različite vrste brašna, počeli smo ovisiti o sojnom brašnu. Dakle, prije smo imali životinsko brašno, a sada imamo e, sojno brašno i ono je prije 15 godina bilo 67% sve životinske hrane, stočne hrane. I e, to je jako puno i cijelo to vrijeme zapravo imamo to istu stupanj ovisnosti. Ono što se zapravo promijenilo, zapravo usput budi rečeno već 15 godina, to je zapravo loše i moramo to srediti. Teško je zapravo uopće pojmiti da u 15 godina mi kao Europska unija taj problem nismo rješavali. Ipak nešto se promijenilo u posljednjih 15 godina, a to je e, cijena. Naime, koliko to košta? Između 2001. i 2007. godine tone sojinog brašna u EU iznosila je otprilike 200 eura. Mi smo u Velikoj Britaniji uzgajali soju, a za tonu smo dobivali oko 170 funti Dakle, um, tisuću po hektaru, kada smo to izradili e, radili i onda smo dobili prinos i 175 funti e, po toni i poljoprivrednici rekli zapravo ta marža e, profita je bila jako malo i zato nisu se htjeli poljoprivrednici to koristiti. E, zato što je to bilo vezano za e, uljene sjemenke i to je zapravo ostao problem. Ta su dva e, biljke bile vezane. Međutim, 2008. godine došlo je do poteškoća na tržištu soje. Imali smo dakle 175 funti po toni, a krajem 2008. godine je e, tona soje e, počela koštati oko 300 funti. I od onda je, e, dok su druge biljke imale tržišnu vrijednost koja je išla gore pa dole pa gore pa dole, soja je stalno rasla. U stvarnim vrijednostima od 2007. godine na ovamo soja je podvostručila cijenu. I to zapravo je veliki problem jer europski poljoprivrednici ne mogu to plaćati. Naime, izvrsno je da su se cijene povećale za one koji uzgajaju soju, ali to je jako, jako loše za one koji u stočnoj hrani koriste soju. No dobro, moramo pogledati kakva je budućnost. Hoće li se ova situacija iole popraviti? Na ovom slajdu što vidite mogu vam ukratko dati sažeti odgovor. Odgovor je ne, situacija se neće poboljšati. Cijena soje će i dalje rasti. Potrošnja soje u svijetu će i dalje rasti, iako sporije. Proizvodnja soje u svijetu već se sada drastično povećala. Većina poboljšanja genetskog tipa, odnosno agronomskog tipa, koje su se mogle napraviti, već su se dogodila u Americi gdje su naravno jako za GMO. Vidjeli smo puno napretka od 2000. godine na ovamo gdje su sorte soje sada puno bolje u odnosu na eh, onu od 15 godina ranije. Međutim, neće se u sljedećih 15 godina povećati eh, prinos soje i sojnih sorti. Međutim, ono što će rasti jest kinesko tržište. E, Kinezi sada kupuju oko 70-80 milijuna tona, a vjerojatno će e, uskoro ta tržište se povećati na 100 milijuna tona. Kada e, do toga dođe, s obzirom da europski stočari imaju e, puno, e, koriste jako puno soju za stočnu hranu, onda će e, to postati problem. Opasno je ovisiti u tolikoj mjeri o soji. Svi današnji govornici su rekli da je to opasno opasno je ovisiti o jednom proizvodu koji je osim toga proizvod iz uvoza. Prosječni me, proizvođač mlijeka u Velikoj Britaniji izdvaja kao prvi trošak hranu za stoku drugi e, trošak e, mu je radna snaga. S jedne strane, što e, znači da on otprilike preko dva puta više troši, preko 180 funti za stočnu hranu u odnosu na 90 funti koliko plaća radnu snagu. I tu ne smijete imati iluzije. Svaki uzgaj proizvođač mlijeka u Europi nema zarade. Zašto? Zbog cijene ovih proteina. To je daleko ispred svih drugih e, faktora. Kako da riješimo taj problem? Kolega malo prije imao pravo. Moramo imati multidisciplinarni pristup. Moramo maksimalno povećati proizvodnju soje u Europi i to se može učiniti, a da se pritom ne pređe nužno na genetski modificiranu soju. Genetski modificirane sorte, e, mi smo tvrtka, podsjećam vas, mi radimo sa četiri različita uzgajivača i sa, komuniciramo s mnogima u svijetu. A moram vam reći da potencijal prinosa između genetski modificirane soje i ne genetski modificirane soje je oko 5%. Ono što je karakteristika genetski modificirane soje jeste da one imaju toleranciju na herbicide. Mi u Europi ne trebamo genetski modificirane sorte jer u osnovi dobro sada genetski modificirane sorte daju veći prinos. Ali u stvarnosti mi možemo ostvariti taj prinos i bez genetski modificiranih sorti soje. Ako neko tvrdi da to nije tako, ne. To je apsolutno besmisleno. Imamo dobru genetiku. Međutim, moramo maksimalno pozvećati proizvodnju soje, ali isto tako i lupine, jer lupina je nešto što je apsolutno nedovoljno cijenjeno i rasprostranjeno. Također moramo povećati proizvodnju i naprijediti popularnost graška i graha. A proizvodnja e, proizvodnja graška je zapravo vrlo jednostavna i ne koristi puno tehnologije. Ne znam zašto ga se ne proizvije više. Kolega je rekao također da moramo koristiti i one nedovoljno cijenjene izvore e, hrane e, koje imaju puno proteina kao što su dijetelina, lucenka, alge. Dakle, moramo koristiti i to mi radimo e, grah i grašak i treba nam također i europska soja i europska lupina. Prekoračio sam vrijeme, htio sam vam govoriti o tome kako su fantastične lupina i soja, i to je europska soja. I stvarno lupinu moramo koristiti puno više. Sporazum Blair House. E, mislim da se moramo zaista pozabaviti e, tim sporazumom i vezano za dakle uljarice. To nije lako riješiti, ali treba preći na ozelenjavanje. Ja se za to zalažem. Ali trebamo također, kao što je rekao doktor Gezovski, priznati više energetsku vrijednost koju dobivamo vezivanjem dušika. Jer je balans ugljika bolji kod proteinskih biljaka nego kod takozvanih energy cropsa, dakle biljke koje se proizvode, uzgajaju za biogoriva. Bolje je kada se dakle radi o grahorica. Mi nismo dali dobru potporu za mahunarke, od 1992. godine kad smo zapravo prestali prerađivati grah i grašak. I zato nije ni čudo da imamo problem s proteinskim biljkama. To su dakle moji zaključci. Ostalo možete pročitati sami iz mojih tekstova, a ovo su vam lijepe slike lupina. Hvala. Hvala lijepa. Dakle, kao što vidite, dame i gospodo, e, danas imamo jedan luksus na raspolaganju, a to je da možemo dati više vremena ne samo našim panelistima, nego i vama. Dakle, pod manjim smo pritiskom danas e, i neću vas morati prekidati i ograničavati vam vrijeme. E, dakle, Evo sad možete postaviti pitanja, otvaram raspravu. Prvi se za, prva se za riječ javila gospođa Aguilera. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. ovo pitanje ne upućujem nekom pojedinom panelistu, nego e, svima skupa. Ja sam, ja dolazim iz Španjolske, pomanjkanje e, potpora u ZPP-u za e, ovu vrstu biljaka je doista odigralo veliku ulogu u njihovom nestajanju sa naših polja, odnosno nedovoljnom uzgoju. Da li mislite da bi uvođenje takvih mjera potpore pomoglo. Dakle, ne govorim nužno o dakle ono o čemu govorim je uključivanje e, grahorica u mjere ozelenjivanja odnosno e, sjemenki iz kojih se može dobivati ulje jer ono što se dogodilo je da smo ovisni o soji, o uzu soje iz trećih zemalja, kao što smo već čuli. Dakle, e, moramo uvesti neku mm, vrstu zaštite za proizvodnju soje u Europi. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Imao bih jedno pitanje za gospodina Matijasa. Na kakva pozitivna iskustva imate u svom svojoj udruzi i da li eventualno postoje neki nedostaci u toj suradnji? Što vam nedostaje? I a što se tiče proizvodnje stočne hrane slobodne od GMO e, vrsta, koje je vaše mišljenje o tome i kako bismo mogli povećati e, učinkovitost, odnosno produktivnost kod proizvodnje stočne hrane bez GMO kultura. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Ja vjerujem da e, je ovo ova tema vrlo važna i e, aktualna i to će i ostati u budućnosti jer e, što manje budemo uvozili i što više budemo proizvodili u Europi to će bolja biti naša situacija. Što se tiče poticaja za intenzivniju proizvodnju. Mislim da bismo mogli upotrijebiti jednu od mjera, a to je potaknuti potrošače da kupuju e, proteinsku, biljne proteine proizvedene u našim zemljama. Dakle, na, na cijelom nizu sastanaka sa proizvođačima u Litvi otkrio sam zanimljive stvari. Naši proizvođači, na primjer, rekli su da postoje izvjesne poteškoće u označavanju e, proizvoda e, e, kao proizvoda koji ne sadrže GMO jer im to veterinarska služba ne dopušta. Ja sam se obratio veterinarskoj službi jednim službenim pismom. Dakle, što to znači? Trebamo e, zahtjeve na europskoj razini jer gospodarstva, poljoprivredna gospodarstva koja proizvode, na primjer, e, mlijeko i mliječne proizvode, a ne upotrebljavaju pritom GMO e, stočnu hranu, na primjer, za svoje životinje, trebali bi e, imati tu mogućnost, dakle, da tako označe svoje proizvode, da to istaknu na da tu informaciju istaknu. Hvala lijepa. Što mislite o tome? E, hvala lijepa. Sljedeći govornik gospodin Flanagan. Hvala lijepa. E, prezentacija gospodina e, ova posljednja prezentacija je bila doista izvrsna, najbolja koju sam čuo od kad sam ovdje u parlamentu. što se tiče prelaska sa soje na druge biljke, na druge vrste e, koje sadrže proteine. To je kao da kažete e, benzin je tekućina i voda je također kućina. Dakle, postoje grahorice koje e, ne sadrže baš veliki broj aminokiselina, a, ali mnogo se danas, mnogo veliki dio od onoga što se danas ovdje govorilo se odnosi na razne biljke koje sadrže proteine, međutim one ne sadrže sve e, što soja sadrži. E, dakle, moje pitanje je da li lupina sadrži sve što sadrži i soja, je li ona usporediva sa sojom? Evo, to me zanima. Hvala. Hvala lijepa, gospođa Petir ima riječ. okoliš. htjela bih izraziti također svoju potporu izlaganju gospodina Nauta. E, mislim da je on odlično e, rezimirao potencijale koje Europska unija ima. Ja dolazim iz Hrvatske, mi smo zemlja koja je slobodna od genetski modificiranih organizama, dakle mi ne dozvoljavamo sjetvu e, GMO-a pa ni u pokusne svrhe i sa susjednim zemljama pokrenuli smo inicijativu koja se zove Dunav soja kako bi ustvari proizveli dovoljno soje za vlastite potrebe koja neće biti GMO kako ne bi trebali koristiti soju iz uvoza za koju ne znamo točno kakvog je e, porijekla. E, pa mi je stoga vaša konstatacija da smo mi u stanju kao Europska unija proizvesti e, i dovoljno soje, ali isto tako dovoljno proteina kroz mahunarke, grašak i grah jako interesantna. Voljela bih čuti možda malo detaljnije vaše razmišljanje, posebno zato što je ova godina proglašena godinom mahunarki E, pa je to iznimno važno ne samo u prehrani životinja nego i u prehrani ljudi. E, koliko bi po vašem mišljenju nam trebalo vremena da postignemo samodostatnost u proizvodnji e, biljnih proteina koji su nam nužni za prehranu životinja, a koji bi bili dakle bez genetski modificiranih organizama. Pan posao Hausling. Hvala lijepa, kolega Hausling ima riječ. Hvala lijepa, ja bih još jednom htio naglasiti jedan aspekt, a to je e, klimatski aspekt. Dakle, e, e, učinci E, izbjegavanja emisija stakleničkih plinova kroz e, pomoću e, fiksiranja dušika, odnosno većeg uzgoja grahorica, da li, je moguće, da li bi bilo moguće da se to uračuna u E, mjere koje, dakle da, da to bude doprinos, na primjer, koji dio doprinosa koji poljoprivreda daje u borbi protiv klimatskih e, promjena. E, nadalje, možete li nam nešto više reći o prednostima koje proizvodnja lupina ima u odnosu na soju, usporedbi sa sojom? Da li biste rekli da bi se tu trebalo ponovo uvesti veza na plaćanja kako bi se potaklo veću proizvodnju za e, grahorice, za sve te kulture. Više puta je rečeno, mi se svi zapravo u suštini slažemo, svi znamo da postoje razumne mogućnosti, da one postoje, a usprkos tome pitamo se E, to smo se već pitali u mom izvješću 2011. još uvijek se to pitamo zašto zašto nema napretka koji lobi to zapravo uspješno spriječava zašto nismo postigli nikakav napredak dakle neke vrste biljne vrste koje sadrže proteine jednostavno e, ih nema na tržištu jer se govori da ne sadrže sve potrebne sastojke. Je li to istina? Što mislite o tome? Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Zastupnik Taran. Hvala predsjedniče. najprije se želim zahvaliti govornicima i želim vama zahvaliti predsjedniče. ponekad e, vam dajem komplimente, ali sada je ovo stvarno velika zasluga što je ova rasprava opet e, na našem e, dnevnom redu. Zahvaljujem i gospođi Petir što je tako dobro predstavila situaciju Hrvatske i Želim također reći da je sve rekao moj kolega Filip koji je proizvođač žitarica, no želim još par stvari reći. Da, doista Europa treba smanjiti svoju ovisnost e, o soji i Francuska Europa trebaju uvoziti kvalitetnu soju, ali u svakom slučaju trebamo povratiti svoju suverenost glede te proizvodnje, jer današnja proizvodnja soje u Europi predstavlja samo jedan posto naših potreba. Dakle, treba povećati tu proizvodnju u Europi. Evo, ponovno su ovdje posrijedi slobodno trgovinski sporazum. Bog dragi zna koliko smo ih prokazivali ovdje i njihov utjecaj na tržišta i financijski aspekt eh, glede proizvodnje žitarica i tu se pokazuje da smo mi pod kontrolom finanskih tržišta. Evo, tri države kontroliraju ovu proizvodnju, to tržište, ali ja bih želio da se malo oslobodimo i tih slobodnih trgovinskih sporazuma i da europskom gospodarstvu pružimo mogućnost da proizvodi svoju soju, a da ne upadamo u e, probleme e, velike industrije koja uvijek e, rame uz rame s Europskom komisijom ugrožava europsku proizvodnju. Hvala. Hvala lijepa. E, nitko se više nije javio za riječ. E, pa ćemo se vratiti našim panelistima i zamoliti ih da odgovore na postavljena pitanja u istom redoslijedu kako su e, izlagali sve prezentacije. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, hvala na zanimljivim pitanjima i komentarima. Mislim, ako eh, hoćemo eh, sažeti ovu raspravu, svi uviđamo da nešto moramo poduzeti. Mogu vam reći eh, o svojim iskustvima kako bi se povećala konkurentnost proizvođača soje, moramo imati tržišni pristup. Udruga Dunav Soja se pobrinula za to da proizvođač može e, označiti svoj proizvod e, kao e, slobodan od GMO, a dakle to je moguće. Dakle, potreba nam je tržišni pristup, ne samo za soju, nego i za sve druge vrste mahunarki. Dakle, ako potrošači u Njemačkoj ili Francuskoj žele e, kupiti proizvod, odnosno žele kupiti meso ili mlijeko, a da pritom znaju da je životinja uzgojena u Njemačkoj ili Francuskoj, onda se e, to može postići ako e, proizvođač ima informaciju, on mora moći donijeti informiranu odluku, odnosno znati razlikovati proizvod od proizvoda. E, mi to upravo radimo u našoj organizaciji. Mi smo orijentirani, e, tržišno orijentirani i e, i proizvod, potpuno smo privatna inicijativa i funkcioniramo i radimo bez neke političke podrške. Moramo stimulirati i privatna i javna ulaganja kako bi e, proteinske vrste postale ekonomski održive, odnosno isplative za proizvođača. Ljudi imaju dojam da će evropska proizvodnja soje rasti i e, ulagači na, počinju ulagati e, sjeme je sve bolje i bolje kvalitete, ali za druge vrste kao što su lupina ili grašak, e, ulagači nemaju baš dojam da će tu doći do porasta i zato treba poraditi na tome da se, e, da se stvori takav dojam kod potencijalnih ulagatelja. E, i pritom se moramo pobrinuti da ne nastanu nesigurnost na tržištu, a to može nastati ako dolazi do čestih promjena politike. Dakle, e, ono što nam je potrebno su ne samo teoretska istraživanja, nego praktična istraživanja. E, potrebni su nam koordinirani napori kako bismo razvili E, razvili nove e, sorte i ono što nam je potrebno je dakle jedna e, sigurnost za kako bismo mogli planirati. Potreba nam je pozitivan ciklus investicija i kako bi cijela ta proizvodnja postala profitabilna i ekonomski održiva. Dakle, označavanje proizvoda, veća sigurnost, sigurnost za planiranja, za E, dionike i e, jedna konstantna e, politika koja stvara sigurnost na tržištu i sigurnost za proizvodnje. Hvala predsjedniče. Ja bih se htjela sada osvrnuti na sve na sve prisutnu soju. Sjećam se dojem da se ne može živjeti bez soje, ali evo već nekoliko godina se svi kunu samo u soju, a ona je evo, često zastupljena 40, 50, 60 ili 80% soje e, u određenim e, proizvodima što je neprihvatljivo kada se E, radi o prehrani. Ona ne pruža sve, naravno da ona pruža proteine, ali aminokiseline se mogu na drugačiji način unositi. I kao što sam rekla, u našim formulama mi je koristimo jako malo, jer je jako malo e, postoji ekološki proizvedene soje, ali dolazimo do e, apsolutne ravnoteže u prehrani uz korištenje drugih proizvoda, dakle aminokiseline koje su jako važne za perad i e, svinje, e, to uspjevamo e, dobiti uz korištenje grahorica. Dakle, da se bavimo biološkom raznolikošću i jako raznovrsnim usjevima, kada se kaže jednostavno da se ne smije posezati za kemijski obrađenim proizvodima, to se može napraviti. Evo kada se bavite gljivarstvom, a jasno je da ima problema sa usjedvima, onda treba koristiti fungicide, a onda kada, korist, kada počnete koristiti druge usjeve, onda i razbijete tako ciklus, onda uspijevate ostvariti cikluse koji su u potpunosti zadovoljavajući za poljoprivrednike. Tako da mislim da taj način percipiranja poljoprivrede i uzgoja koji, koji se prakticira već određen broj godina, evo vidimo da nije zadovoljavajući. Evo, govorili ste o problemima kada se e, govori o poljoprivrednim gospodarstvima srednje veličine. Dakle, uspjeva se otvarati nova radna mjesta i to je dosta zanimljivo i moramo se baviti tim društvenim pitanjima potrebno je raditi na lokalnoj razini. Naime, često čujemo da e, usjevi nisu dovoljno dobri, da treba poraditi na tome, ali možda trebamo vidjeti kako ponovno osvojiti svoje unutarnje tržište i tu treba uspostaviti određenu ravnotežu. Ja sam uvjerena, oslovom kao što je malo prerečeno, ne možemo zahtijevati iako proizvodnju apsolutno svugdje, ali možda možemo potražiti informacije o toj vrsti poljoprivrede i hrane koji su se dokazali kao pozitivnima i koji mogu dati svoj doprinos u promjeni smjera kojim ide poljoprivreda u Europi. Hvala lijepa. Mislim da je važno da shvatimo zašto Europska unija uvozi 25 do 30 milijuna tona soje i sojnog brašna sa svjetskog tržišta svake godine. Brutalna istina je da je to 60 do 70% ukupnog e, ukupne e, stočne hrane u, koja se u Europi. jedna, jedan proizvođač da bi prestali dolaziti ti brodovi za tri mjeseca, naši bi proizvođači svinjetine, mlijeka i općenito govedine mogli, e, morali zatvoriti svoju proizvodnju, dakle bili bismo u velikim problemima, dakle potpuno smo ovisni o uvozu soje. Zašto smo postali ovisni u posljednjih 15 godina? Kao što je gospodin Flanagan rekao, odgovor na to pitanje e, krije se u profilu aminokiselina. Soja e, ima vrlo visok e, udio e, sumpornih e, aminokiselina, a na temelju toga funkcionira moderna proizvodnja u stočarstvu. Dakle, i kad je riječ o peradarstvu i proizvodnju svinje, svinskog mesa i proizvodnji mlijeka, dakle, veliki udio licina u soji i metanina e, koje su od značajnih, značajno, e, od velikog značaja u proizvodnji mlijeka. E, to su dakle te sumporne aminokiseline, a soja ih sadrži, u velikom, u velike količine. Dakle, da li se radi o proizvodnji brojlera ili e, druge vrste životinja, ako, ih, ako u, stočnu, hranu za te životinje ne stavljate, soju jednostavno ne možete, e, ne možete proizvoditi. Jer genetika tih životinja je jednostavno takva da im je potrebna ta hrana. Ne možete e, dizel e, napuniti rezervoar aviona, maznog e, aviona dizel gorivom. Jednako tako je soja neophodna tim životinjama. Soja im daje ono što im je potrebno. Jedina druga vrsta koja koja je usporediva s tim je lupina, jer lupina ima visok sadržaj proteina, negdje oko 14%, tako da se mogu natjecati sa sadržajem proteina u soji. E, soja, sojno brašno ima negdje 44 do 47, a lupina oko 40, a e, grašak oko 25. Eto zato lupina se može natjecati sa sojom. E, kako bismo shvatili zašto smo toliko ovisni o toj uvoznoj soji. Dakle, radi se o toj kvaliteti ko, e, stočne hrane koja je neophodna za E, stoku. Ne možemo jednostavno izbaciti soju i nadomjestiti je sa graškom i grahom. Lupina bi to mogla, ali tek su u posljednjih, e, u posljednjih nekoliko godina shvaćeni e, problemi i počelo se razmišljati o tome. Lupina bi trebala biti jedna od kultura koja se više uzgaja na svijetu. što se tiče ovog pitanja vezanih i nevezanih plaćanja e, trebao bih objasniti jedan od problema sa sojom u Europi e, konkretno i povijesno gledano soja je 1982. nije imala sreće i ispačena je, odnosno i to je dovelo do ogromnog problema. 1993. 1994. ja sam bio u situaciji da sam mogao reći, e, da sam govorio o proizvođačima, poljoprivrednicima, uzgajate soju. Međutim, on je rekao da za e, proizvodnju e, Uljne repice dobiva 120 e, funti po hektaru, e, a za soju je dobivao manje, odnosno zbog toga soja nije imala šanse kod naših poljoprivrednih proizvođača u Europi. Ona jednostavno nije bila profitabilna za europskog e, proizvođača, poljoprivrednika. Prije toga su je oni uzgajali. Dakle, pitanje je što ćemo sada učiniti? Kako ćemo e, kako bismo kako ćemo dakle e, prestati biti ovisni, kako ćemo izaći iz situacije gdje nas tri mjeseca dijele od katastrofe? moramo shvatiti da mi još nismo zapravo dosegli e, plafon, mi smo tek na pola puta prema, e, pred nama je još veći problem. Po mom mišljenju, ideja koja se najbolje može prodati europskim poljoprivrednicima možemo zaboraviti GMO i tako dalje. Prava e, prava pitanje je ovisnost, odnosno potreba da se izađe iz ovisnosti. Potrebna nam je integrirana politika koja se tiče e, proizvodnje biljnih proteina. Dakle, politika koja integrira sve te e, vrste i grašak i grah i lupinu i soju. Jer kada integriramo te vrste i to učinimo na pravi način, možemo smanjiti naš uvoz od, e, ovisnost od uvoza soje. Tako da vam zahvaljujem na ovom pitanju. Na ovom pitanju. Dakle, kako e, da E, smanjimo svoju ovisnost, odgovor je integrirana politika. Potrebno je da e, se prizna koji doprinos pritom mogu dati grašak i grah, lupina i soja. A način da to postignemo je da se prizna ono što je zajedničko tim biljnim vrstama, a to je E, da je model e, gdje se to uključuje u e, mjere za smanjenje emisije stekleničkih plinova, to je način kako možemo to postići. Jedna tona Dakle, Govorimo ovdje o amonijevom nitratu. Dok jedna tona soje ili lupina e, predstavlja ekvivalent 90 litara dizela. E, što znači da se treba vidjeti energetski balans i e, moramo vidjeti kako se to odnosi na biogoriva, dakle na biljke koje se koriste za biogoriva. Moramo vidjeti što radimo u Europi i moramo se opredijeliti za pravu stvar u Europi i tako ćemo imati e, zapravo pravu e, situaciju. Ja mislim da e, te tri vrste biljaka treba jednostavno svesti pod istu vrstu propisa. Hvala, barem ja tako mislim. Hvala lijepa. E, naš pristup do sada u Europi što se tiče biljnih proteina to je kao i kod inače naših proračunskih proračunske politike općenito e, ono što prevladava je ekonomija razmjera i e, vodimo se e, vode nas e, rezoniranje gdje novac pobjeđuje Ovo se moramo imati na umu kada razmišljamo o budućnosti zajedničke poljoprivredne politike. Zahvaljujemo vam na vašim preporukama, na predloženim i predstavljenim idejama. Još jednom najviše hvala svim stručnjacima, predstavnicima komisije, zastupnicima koji su djelovali u ovoj e, iznimno zanimljivoj raspravi. Istina je da porast proizvodnje biljnih e, proteina može biti od velikog značaja za održivi razvoj i poljoprivredu u Europskoj uniji za proizvodnju prehrambenih proizvoda, odnosno hrane. To je dobro i za biološku raznolikost, dobro za održivost i dobro je također koristiti sve te biljke koje se prečesto zaboravljaju i zanemaruju. Treba imati politički integrirani pristup, kao što ste to i sami rekli pristup koji bi omogućio da se zajamči postojanje instrumenta koji će nam omogućiti da idemo u tom pravom smjeru. Još jednom hvala svima. Želim se ponovno zahvaliti sručnicima. Imamo još jednu točku dnevnog reda. Možete naravno ostati ukoliko želite i ukoliko imate vremena na raspolaganju. Nam može samo biti drago što ste tu s nama. Prelazimo dakle na točku 10. dnevnog reda. Radi se o ekološkoj proizvodnji, označivanje ekoloških proizvoda. Kao što znate, u tijeku je trijalog na tu temu. Imali smo sedam sastanaka pod e, nizozemskim predsjedavanjem. Zadnji sastanak održan je 16. lipnja, pregovori još nisu zaključeni, tako da će slovačko predsjedništvo nastaviti sa trijalogom. Zahvaljujem se slovačkom e, predstavniku koji je već nazočan u dvorani. Važno je da znaju što se dešava. Ja sad dajem riječ našem izvjestitelju, gospodinu Hauslingu, koji će nam pružiti najnovije informacije o radu na trijalogu glede biološke proizvodnje i označavanja ekoloških proizvoda. Izvolite i još jednom se želim zahvaliti svim našim stručnjacima. Pa Hausling. Hausling, izvolite, imate riječ. E, Hvala lijepa gospodine e, predsjedniče. Kao što ste vi već rekli, za, prošli tjedan smo zaključili deveti trijalog želim doista zahvaliti nizozemskom predsjedništvu što smo postigli doista značajan napredak u ovom ne baš jednostavnom dosjeu e, koji se tiče ekološke poljoprivredne proizvodnje i označavanja ekoloških proizvoda. Moglo bi se pitati zašto još nismo dovršili cijelu tu priču, jer to doista dolu, već prilično dugo traje, ali ja mislim da smo pod predsjedanjem Nizozemske doista učinili veliki korak napred. E, neki će reći čaša je polupuna, neki poluprazna, ja u svakom slučaju mislim da je polu puna i želim zahvaliti nizozemskom predsjedništvu što smo prošli tjedan e, uspjeli postići jedan niz kompromisa, uspjeli smo se složiti e, oko poglavlja uvoza. Tu smo se složili o području primjene i e, nekim drugim stvarima. Na posljednjem trijalogu smo se intenzivno pozavili pitanjem kontrola i tu e, e, se činilo da neće biti jednostavno naći kompromis jer su pozicije bile prilično, stališta bila prilično udaljena jedno od drugih, međutim uspjeli smo naći kompromis u ovoj kompliciranoj točki i mogu reći da smo mi, e, dakle Europski parlament smo zadovoljni jer za nas, za parlament se radilo o tome da se, da i dalje postoji svake godine obavezna kontrola e, ekoloških proizvođača i e, to smo uspjeli. E, međutim, vijeće je htjelo da se da su te kontrole rijeđe u nekim izuzetnim slučajevima radilo se i o tome hoće li kontrole biti najavljene, dakle ta velika e, e, godišnja kontrola hoće li biti najavljena, e, tu dakle se ostaje po starom, kontrola će ostati nenajavljena. Vrsta kontrole, dakle to je fizička godišnja kontrola i potpuno je jasno da i dalje je moguće da se osim te obavezne godišnje kontrole e, dogode i, i e, nenajavljene druge dodatne kontrole. Dakle, imali smo različite e, mandate, mi smo na našem odboru bili mišljenja da je pitanje kontrola nešto što spada u ovu e, uredbu. Dakle, bilo je pitanje nadležnosti između odbora ENVI i nas, ali evo to smo uspjeli riješiti. Nadalje, kad je riječ o tome kako ćemo u buduće se postaviti prema kontaminacijama i kako ih izbjeći, tu smo se zapravo uspjeli složiti da e, mjere predostožnosti svakog proizvođača e, moraju biti pojačane. Dakle, svatko mora imati plan mjera predostrožnosti E, dakle odgovornost proizvođača u tom smislu je povećana, a potom se možemo razgovarati o tome tko, kada, koje mjere treba primjenjivati. Za mene je jedna stvar potpuno jasna. Zemlje članice imaju obavezu e, da zaštite svoj ekološki, sektor ekološke proizvodnje, jer e, ako dođe do problema zbog kontaminacije e, kemijskim zaštitnim sredstvima, onda mora i zemlja članica snositi dio negativnih posljedica, odnosno preuzeti svoj dio odgovornosti. E, drago mi je što e, smo u jednoj točki uspjeli postići napredak, tu smo već uspjeli se dogovoriti oko toga da veći dio odredbi e, bude u samoj uredbi, a da manji dio ostavimo za delegirane akte. E, u mnogim točkama vijeće nije imalo nikakvu poziciju, odnosno htjelo je e, odložiti odluku za kasnije jer vijeće nije imalo mandat. To se na primjer radi o stočarskoj proizvodnji E, mi smo bili protiv toga da se o nekim pitanjima odlučuje kasnije, da se to odloži. E, usprko svemu, dakle mogu se u svemu reći da iako za neke, nekima se čini da presporo napredujemo, mi ipak napredujemo i ja se nadam da ćemo cijeli posao dok, e, okončati za vrijeme slovačkog predsjedništva. Hvala lijepa. Zastupnik Ferom, izvolite, imate riječ. Glede ovog dosija mi smo na terenu uočili da postoje određene nejasnoće koje pokrivaju ove pregovore i koje dovode u pitanje ovaj, ovu novu uredbu. Trenutno brojni proizvođači su pogođeni ovom krizom i koji žele se diversificirati u ekološkoj proizvodnji, no ta proizvodnja ima problem e, prodaje proizvodnje i povećanja područja ulaganja. No, ono što uočavamo također u ovoj ekološkoj proizvodnji jeste da se pravila ne primjenjuju jednako u svim zemljama. Danas brojne brojni se diverzificiraju svoju proizvodnju, ali ih nažalost Europska komisija ne podržava, ne pomaže i danas e, upravo odustaju od te tog preusmjeravanja. Dakle, predsjedniče, mislim da moramo biti jako oprezni kada govorimo o ekološkoj proizvodnji i trebamo spostaviti da svi oni koji se žele e, prebaciti na takav vid proizvodnje uživaju potporu i podršku, jer danas su brojne stvari koje i dalje sprečavaju takav novi način rada. Hvala gospodin Jakovčić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja ću biti također vrlo kratak i neću izraziti optimizam kojega je uvaženi kolega i prijatelj eh, gospodin Hozling izrekao sa konstatacijom da je učinjen značajni napredak za vrijeme Holandskog, odnosno nizozemskog eh, predsjedanja. Eh, ja imam zaista osjećaj da napredujemo sporo i ako za božić znači za vrijeme slovačkog predsjedavanja zaista usvojimo dokument evo obećajem javno da ću otvoriti veliki šampanjac za sve nas koji smo se bavili ovim, ovom temom. E, zato izražavam i bojazan i sumnju da to možda ipak nećemo uspjeti i e, želim time naglasiti da ako i uspijemo pitam se koliko ćemo prave kvalitetne nove regulative zaista i uskladiti i da li će to biti samo nekakva mala kozmetika dvije godine rada na svemu tome i onda neke male sitne promjene koje će se dogoditi u samom temeljnom dokumentu. E, drago mi je da su neki e, procesi zadnji puta počeli oko kontrole takozvani risk based i tako dalje. Sve to naravno ovaj, vrlo povoljno, međutim gledajući ukupno, gledajući generalno, eh, ja imam eh, jedan veliki upitnik što će se zaista na kraju dogoditi i koji će rezultati našega eh, ipak ozbiljnog naravno rada na kraju biti. Andriju. Zastupnik Andriju. Hvala predsjedniče. Nisam predvidio e, javljanja, ali ovo što je rekao gospodin Ferron e, me navodi da se javim. Mislim da glede ovog jako tehničkog pitanja, ovog jako tehničkog dosije, nema nikakve volje da se prave neki mračni tajni dogovori kao što ste vi rekli i mislim da kao prvo ja se zahvaljujem e, na kvaliteti izvješća gospodina Hauslinga i želim se zahvaliti komisiji, predsjedništvu i predsjedništvu u nizozemskom e, na radu, jer ovaj dosje uopće nije jednostavan, ono, jako stručan, tehnički, a njegova osobitost je da se radi tu u izmjeni uredbe. Dakle, tu se nešto, to znači da se mijenja nešto već postoji. I mi smo zajedno sa svim institucijama se složili da to treba doista ozbiljno napraviti i rečeno da ničemu ne služi ubrzavanje ovog postupka. I slažem se s onim što je rekao gospodin Hosling, kada je rekao da smo napredovali po pitanju e, miksiteta i po pitanju kontrola, koje je jedan od e, središnjih e, aspekata e, uređivanja ekološke proizvodnje. No ovdje se govori o 550 milijuna europljana i po toga o kontinentalnom tržištu e, ekološke proizvodnje. Kada se govori o kontroli, onda se misli na sve što je e, unutar zajednice, ali i sav izvoz. I ako govorimo, e, imamo za riješiti još i pitanje pragova i uvoza i struktura, dakle, ulog, ono o čemu se radi ovdje je enormno. Dakle, putem ekološke proizvodnje obrađuju se svi sektori, segmenti raznih vidova poljoprivrede. I dakle, ako se s ovim dosijevom sporo napreduje, pa ne postoji drugi način jer je to toliko složeno, Ovdje se radi o budućnosti cjelokupne poljoprivrede unutar Europske unije, ali i drugdje u svim zemljama, trećim zemljama, partnerima Europske unije. E, evo, mi nismo predvidjeli raspravu, gospodin Flanagan, za, kada je riječ o ovoj e, točki dnevnog reda. Evo, možda možemo saslušati jedno pitanje, ali ne više, gospođo Egler, evo, uzmite minutu. Da, hvala, evo, imam jedno konkretno pitanje. Da li ima dogovora o pitanju Praga, Pragova? Da li je tu došlo do ikakvog e, zaključka i sporazuma po tom pitanju? Dragi kolege, bit ću kratak. Evo, gospodine Hausling, molim vas samo jednu minutu. Da, poznato vam je e, ono što je mandat e, naše pregovaračke e, našeg pregovaračkog tima, dakle mi želimo pojačati mjere predostrožnosti i želimo istaknuti ne samo jedan aspekt jer ekološka proizvodnja ima mnogo aspekata e, od zaštite životinja do očuvanja tla i sve te aspekte moramo e, imati u vidu i nije dovoljno uzeti samo jednu, e, jedan od tih elemenata kao što sam već rekao, međutim to nije jednostavno i zato dragi kolega iz kluba zastupnika ALDE mogu vam odgovoriti da mi je drago što smo evo, postigli ovo što smo postigli e, sigurno da ne počinjemo sada od nule, uloženi smo, su veliki napori i postigli smo e, napredak, međutim e, ovo je težak teren, mi imamo jednu uredbu e, i e, nema razloga za paniku što, zbog toga što još nismo gotovi. Najviše hvala. Podsjećam da je čak u jednom trenutku postala mogućnost da se ovaj tekst povuče, no toliko je bi uznapredovao i ovdje ima jasno jasnih poboljšanja. Tako da predlažem da se i dalje nastavi raditi na tome ako je moguće, mi ćemo tražiti da dobijemo odgovore posredstvom e-maila, jer često dobijamo upite glede ovog dosija, tako da nam možda možete odgovoriti putem elektronske pošte. Dakle, hvala. Evo, prelazimo na točku 11. Naime, jutro smo imali sasna koordinatora i preporuke koordinatora su vam dostavljene. Očito da nema nikakvih prigovora, tako da predlažem da se e, usvojite preporuke. Pod razno nemamo ništa, nitko ne traži, nitko se ne javlja za riječ. Dakle, sljedeći sastanak odbora održat će se 13. i 14. srpnja. Imat ćemo zadovoljstvo čuti predsjednicu vijeća za poljoprivredu ministra poljoprivrede u slovačkoj vladi i bit će brojne druge važne točke na dnevnom redu. To će biti zadnji sasnak prije ljetne stanke. Dakle, ponovno se vidimo 13. srpnja. Ukoliko ne bude ništa nepredviđeno međuvremenu, vidjet ćemo što će biti e, na sastanku Vijeća poljoprivrede koji će se vremenu držati u Luksemburgu. Tu su brojne stvari koje treba riješiti s obzirom na tešku situaciju